I sada vas kolege pozivam na to da glasamo o rezoluciji gdje se radi o sklapanju sporazuma o pridruživanju s Gruzijom. Prvo glasanje tiče se amandmana broj 1 podizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Ispričavam se, amandman 5 se ne razmatra. Prelazimo na stavak broj 15. 5 se ne razmatra zato što smo usvojili amandman broj 1. Stavak broj 15 i identični amandmani broj 2 i broj 6 koje za, koje protiv su suzdržani usvojeno. Traži se provjera. Otvaram glasanje o amandmanima 26. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Gospodin Preda želi unijeti usmeni amandman. Gospodine Preda, predajem vam riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Želim podnijeti usmeni amandman, ali kao prvo dopustim mi da i ja izrazim dobrodošlicu gospodinu Sakašvili u bivšem gruzijskom predsjedniku koji je također ovdje. I htio bih podnijeti jedan usmeni amandman, novi stavak broj 16, koji će biti kao sljedeći. Pozdravlja monitoring izvješće OSSS-a koji je izdan 9.12. E, i koji poziva Gruziju da uklone manjkavosti e, Kolega, moram vas pitati ima li zamjerki na ovaj usmeni amandman? Ako ne, onda ćemo glasati o tom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Amandman se usvaja. Sada pazimo na amandman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno glasamo o rezoluciji u cijelosti, pomjećim glasovanjem, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno i usvojeno je. The glasanje tiče se izvješća gospodina Mamikinsa o sporazumu o pridruživanju s Gruzijom. To je glasanje o davanju suglasnosti pomeničnim glasovanjem. Glasovanje otvoreno. Glasanje je završeno. I ono je usvojeno.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 received from the Greens group. Iz kluba zastupnika zelenih sam e, dobila zahtjev za imenovanjem gospodina Ernesta Maragala kao člana u odboru za